Uh, uh, dragi kolege, dragi zastupnici nacionalnih parlamenta, uvaženi povjereniče, gospodine Cvetanov, eh, gradonačelnici Šahin, eh, Pozdravljam također i gospodina Felipe Gonzalesa Moralesa, posebnog izvjestitelja UN-a i gospodina Bernarda koji je eh, predstavnik bugarskog predsjedništva ovdje i također Pozdravljam sve naše uvažene goste i govornike. Svi, svima vam želim dobrodošlicu. Ovdje e, na odboru LIBE, kao što znate, mi se ovdje bavimo nekim veoma osjetljivim i teškim pitanjima i ovo je jedan međuparlamentarni sastanak gdje ćemo se baviti e, temom e, imigracija i legalnih načina da e, migranti uđu u Europu. Drago mi je dakle da ste došli ovdje. Drago mi je da su ovdje s nama zastupnici iz 16 država članica iz različitih domova parlamenata i također dakle iz Europskog gospodarskog područja i drago mi je da postoji interes za ovu temu. Također e, pozdravljamo e, posjetitelje iz Turske i Gambije i mislim da je razmjena e, mišljenja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta o legalnim načinima useljavanja veoma aktualna i vrlo osjetljiva jer meni se čini da su to dvije teme o kojima se raspravlja u javnosti i na političkom nivou u mnogim državama članicama. E, zaista mnogo se radi na tome, ali to sve nema smisla ako zaista ne postignemo to duboko razumijevanje i pokrenemo raspravu sa državama članicama i današnji ovaj sastanak nam daje jednu jedinstvenu priliku e, da zastupnici iz nacionalnih i Europskog parlamenta razmijene mišljenja sa predstavnicima europskih institucija, tijela, agencija, međuvladinim organizacijama, lokalnim e, vlastima, ljudima iz akademske zajednice i sad zaista možemo vidjeti e, koliko je kvalitetna bila reakcija Europske unije na ove probleme, odnosno izazov migracija e, koji su prvo bili definirani 2015. u e, Europske agendi za migracije. To je bilo zasnovano na ova četiri stupa koji će nam omogućiti da bolje upravljamo migracijama i e, tu su bili prijedlozi za borbu protiv e, ilegalne migracije, zatim učvršćivanje e, zajedničkog upravljanja granicama i naravno sve su to bili važni ciljevi, ali u praksi što smo mi uspjeli postići? To je ono o čemu zapravo želimo danas govoriti. Europski parlament e, ovdje e, u odboru Libe je također e, zauzeo stav i u travnju 2016. smo donijeli rezoluciju o stanju na sredozemlju i također smo ukazali na potrebu da se napravi jedna opća europska politika migracije. I Također moramo razmotriti koje su potrebe za useljenicima na našem e, kontinentu zbog e, sve starijeg stanovništva i e, sve veće gospodarske aktivnosti. I postoji i dalje ta potreba da se na neki način upravlja tim legalnim načinima useljavanja i naravno ono što je najvažniji tu element to je integracija, o tome svi govorimo. I također da imamo na drživ način tu mobilnost. Ta rezolucija je i dalje e, osnova za, daljnju raspravu o reformi e, europskog sustava azila i e, također imamo ovaj prijedlog za program plave karte. Znate da se u parlamentu to u velikoj mjeri podržava i također i u komisiji i zapravo tu ćemo vidjeti gdje imamo velike probleme. Probleme su u državama članicama i to je nešto što mislim je dosta simbolički pokazatelj toga kako ne uspijevamo postići napredak e, što se tiče tog legalnog useljavanja. Dakle, pitanje je da li je ovaj e, naš e, rad na migracijama zaista e, bio uspješan i da li e, je to bilo od koristi i državama domaćinima i migrantima i da li smo zaista uspjeli osmisliti te legalne puteve za migraciju. Da li je Europska unija sada u stanju bolje podupriti mjere integracije unutar država članicama? Dakle, vidjet ćemo možemo li naći odgovore na neka od tih pitanja. Drago mi je da mogu otvoriti ovu raspravu. I evo pozdravljam gospodina Cvetanova, moj kolegu iz Bugarskog parlamenta. On je predsjednik odbora za unutarnje e, poslove i zaista mi je veliko zadovoljstvo e, da nam je ovdje se pridružio. Izvolite, dajem vam riječ gospodine Cvetanov. Gospodine povjereniče, gospodine Moraš, predsjedniče odbora Libe, dragi e, sudionici u ovom e, sastanku. Želim se zahvaliti svima vama na e, uloženim naporima u to da se zapravo situacija u Europi, u Europskoj uniji normalizira na planu migracija. Sjećate se što se dogodilo s Europom nakon e, događaja 2011. Europsko proljeće, rat u Siriji. Sjećate se što se dogodilo 2015. I sjećate se tog priljeva imigranata e, koje smo svi vidjeli nakon 2015. Evo, reći ću vam koliko je važno da Dvije godine nakon što smo usvojili e, dokument e, o e, migracijama, znači to je bilo u svibnju 2015. Kako je važna činjenica da mi sada raspravljamo o mjerama koje će se primjenjivati u cijeloj Europi da bismo se nosili sa migracijama. Podržao bih ovo što je rekao gospodin Moraš. Ono što je najvažnije u ovom momentu jest da se iznađe e, mogućnost za otvaranje tih legalnih puteva za useljenike. Trebamo naći rješenja za naše probleme. I e, također, e, paralelno s tim, trebamo ograničiti ilegalnu migraciju. Jer sjećate se što se dogodilo u ovim zemljama koje su na prvoj liniji, primjerice Grčkoj, Bugarskoj, drugim državama članicama. Mnoge ili većina njih su morale podnijeti e, taj ogroman teret e, same. Evo sad ću vam e, reći što mi zapravo radimo tokom proteklih nekoliko godina kako bismo uspostavili taj radni dijalog s Turskom jer vi znate da Turska daje svoj doprinos nastojanju da se ograniči ta ilegalna migracija. Bugarska i Grčka zaista daju sve od sebe kako bi osigurale vanjske granice Europske unije. I mi sada očekujemo da se nastavi e, rad na drugim zakonodavnim dosijejima i tim nacrtima prijedloga za taj okvir e, legalnog useljavanja u Europsku uniju. E, htio bih također podržati ovo što je rekao gospodin Moraš što se tiče ovog dosijeja za plavu kartu. Taj dosije i drugi e, dosije će nam e, omogućiti da privučemo e, visoko kvalitetne, visoko kvalificirane radnike u Europsku uniju koji će dodati neku vrijednost i na taj način ćemo se moći boriti protiv ovog populizma s kojim se suočavamo zato što znate da populizam cvate upravo zahvaljujući ilegalnoj migraciji. Želim zahvaliti gospodinu Avramopulosu na njegovom angažmanu e, na svim planovima e, politike vezane za migracije. Njegova uloka je veoma važna. Naši nacionalni parlamenti već znaju da gospodin Avramopoulos e, je spreman i voljan doći u svaku državu članicu i sa parlamentom raspravljati o tome što je potrebno, koje politike treba razraditi da bi se otvorili ti legalni putevi koji će omogućiti da u Europskoj uniji zavladaju mir i prosperitet. Veoma je važno usredotočiti se također na sporazume o readmisiji, zato što će to e, pojačati prevenciju i ograničiti će one priljev imigranata koji je e, neželjen. Ovdje govorim o onim tokovima koje omogućavaju krijumčari ljudima, ljudi koji zarađuju mnogo novca. Što da još dodam? Možda nekoliko riječi o ovoj parlamentarnoj dimenziji cijele ove rasprave. Nadam se da ćemo e, zajedno sa gospodinom Morasom i sa svima vama uspjeti e, sve ove e, aspekte raspraviti u Sofiji za kojih mjesec dana i uvjeren sam da zajedno možemo zaista biti jači. Želim se zahvaliti gospodinu e, Morašu zato što je stvorio te nužne uvjete za to, jer e, njegovo nastojanje nam je uvijek od pomoći i omogućuje nam da se svi na neki način ujedinimo. Vi znate da migracija i to što mi poduzimamo da bismo e, spriječili ilegalnu migraciju, da će to biti jedna od najvažnijih tema u svim, e, odnosno u budućim e, izborima za Europski parlament 2019. Evo, E, to je sve što ću reći. Nadam se da će svi e, zastupnici iz svih parlamenta aktivno sudjelovati u svim e, događanjima koje se odnose na migraciju i nadam se da će aktivno sudjelovati u raspravi o svim ovim dosijeima, kao što je dosije o plavoj karti, jer moramo integrirati sve strance koji su već ušli u Europsku uniju. Hvala što ste mi dali riječ. Hvala gospodine Cvetanov. Da, ova rasprava zapravo e, prethodi sastanku e, ministara unutarnjih poslova i pravosuđa koje će se održati u Sofiji. I sada ćemo e, početi prvi dio našeg rada. Radi se o temi legalni putevi i integracija nakon dvije godina i evo E, pozdravljam e, povjerenika Avramopolosa, našeg prvog govornika i on mora u 9.45 e, otići zato što ima sastanak kolegija povjerenika koje mora nazočiti. Gospodin Berner koji je ovdje ispred bugarskog predsjedništva, gospodin Felipe e, González Morales, koji je posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata, gospođa Fatma Šahin, e, prije je također s nama, Evo samo nekoliko riječi o tome kako ćemo e, raditi danas, e, kako će e, izgledati ova rasprava i kako se možete javljati za riječ i sudjelovati u njoj. ćemo riječ dvama zastupnicima u nacionalnom parlamentu i jednom Europskog parlamenta dok ne ispunimo sve, sva mjesta na popisu i zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta trebaju e, se prijaviti, e, trebate ispuniti ovaj papirić i onda ćete to dostaviti našim poslužiteljima i na osnovu tih formulara ćemo oformiti popis govornika i nadam se da će svi oni koji se žele javiti za riječ imati priliku da to učine. I eto, nakon što smo ovo riješili, e, daću riječ e, povjereniku Avramopulosu kako bismo e, na taj način počeli raspravu. Hvala Klod, dobro jutro svima. Dragi kolege ministri, gospođo gradonačelnice, gospodine Cvetanov, zaista mi je drago što mi se pruža prilika da neka svoja razmišljanja e, podijelim s vama. Veoma mi je drago i to je veoma važno činiti ovdje baš u Europskom parlamentu. Drago mi je da sam dobio ovaj poziv. Hvala Claude. Dakle, ovaj međuparlamentarni sastanak e, koji se bavi, o, e, bavi upravo legalnim načinima useljenja. Imamo migracijsku i izbjegličku krizu i zaista nije lako govoriti o legalnoj migraciji i integraciji. Pa ipak ne možemo si priuštiti da e, se da damo premalu važnost e, tim temama. U ovom momentu se ne čini da je to neko prioritetno, hitno pitanje, ali u jednom momentu će postati. Ako sada već ne počnemo se njime baviti i ako već nešto sada ne počnemo poduzimati. Upravo zato ova konferencija u vašoj nazočnosti, dakle vi ste od asoda u Europi došli, ne samo da je došlo u pravi čas, nego i pokazuje da u ovom momentu postoji taj zamah, postoji politička podrška i postoji odgovornost da se razgovara o legalnom, legalnom useljavanju i integraciji. Ulaganje u e, legalno useljavanje i integraciju nije stvar dobrotvorne e, politike. Radi se o socijalnoj koheziji, radi se o stabilnosti, radi se o ekonomiji. Moramo biti e, pametniji i proaktivniji kako bismo e, osnažili politiku i useljavanja i integracije u Europi trebamo e, izaći iz ovog načina rada e, upravljanja krizama kako bismo osmislili dugoročnu politiku migracije i otvaranje tih legalnih puteva koji će olakšati integraciju migranata u naše društvo su kameni temeljci takve dugoročne i strukturirane politike. S druge strane, veoma je važno e, napraviti razliku između različitih e, legalnih puteva, to ćete učiniti danas, zato što ljudi mogu ući u Europu legalno iz cijelog niza razloga, no pitanje je kako ćemo upravljati i regulirati e, tim različitim e, pravnim izazovima. Ova e, izbjeglička kriza nedavna je pokazala da e, ne možemo i dalje imati situaciju gdje ljudi riskiraju svoje živote i kreću na te opasne putove morem ili kopnom, a sve samo zato što trebaju je, sve ono što trebaju zaštita. E, I preseljenje zapravo treba biti E, najvažniji način e, da se to riješi. 2016. ne trebamo vas podsjećati, Europu je iznenadilo e, to što se događa i zaista Europa nije znala kako da se s time nosi. Države članice to nisu znale. A od tada nadalje su pomogle dvije dva programa naseljavanja su omogućila da preko 26 tisuća ranjivih izbjeglica nađu novi dom u državama Europske unije. I nakon toga u rujnu 2017. je novi program uveden kojima se trebalo pomoći 50 tisuća ranjivih osoba koje trebaju međunarodnu zaštitu. Znači oni su trebali dobiti novi dom do e, listopada 2018. Dobili smo 40 e, tisuća mjesta na koje su se obvezale države članice. 500 e, milijuna eura će dobiti države članice u tu svrhu. Znači 10 tisuća eura za svaku osobu koja je naseljena iz proračuna Europske unije. Također e, smo u e, srpnju 2016. predložili trajni okvir za naseljavanje kako bi se dugoročno našlo rješenje i također da bi se osmislili zajednički kriteriji i e, jedinstvena procedura. To je zaista ključni element e, reforme zajedničkog sustava azila u Europi. Ta reforma će također stvoriti harmonizirana pravila da se olakša socioekonomska integracija izbjeglica i bez e, sporazuma, bez Dublina, bez solidarnosti, mi ne možemo imati jednu strukturiranu e, migracijsku politiku dugoročno gledano. Zaista e, ću se potruditi zajedno sa bugarskim predsjedništvom i sa svim državama članicama i svim drugim akterima da se do lipnja E, te stvari riješe i pohvaljujem e, bugarsku vladu što se obvezala da će podgurati te e, dosije. Istovremeno, mada znamo da više od 60 milijuna ljudi je prognano u svijetu i još 250 njih je krenulo iz svojih domova iz drugih razloga Živimo um, u uh, eri ljudske mobilnosti ljudi, tako će povjesničari iz budućnosti to zvati. Moramo bolje upravljati tom mobilnošću. Svi znamo da će Europa trebati migrante u budućnosti jer uh, naše stanovništvo stari i istovremeno uh, dok ulažemo u našu postojeću radnu snagu moramo prihvatiti jednostavno činjenicu da će Europska unija morati privući talentirane ljude iz inozemstva da nam e, omoguće e, i gospodarski rast i veću konkurentnost. Imajući to na umu, 2016. komisija e, predložila da se na neki način ojača E, sustav plave karte. Sve veća potreba za kvalificiranom radnom snagom u Europskoj uniji ukazuje na to da trebamo poboljšati privlačnost e, Europske unije država članica e, tako da privučemo te visoko kvalificirane radnike iz inozemstva. U ovom momentu broj plavih karata Europske unije i dozvola za rad e, u državama članicama je puno manji nego u drugim zemljama kao što su SAD, Kanada ili Australije koje su nam na neki način konkurenti. I revizija ovog sustava treba riješiti nedostatke, te će program postati privlačniji, a istovremeno će se e, povećati prava koja proizlaze iz njega. Ne želimo reći državama članicama koliko visoko kvalificiranih migranata bi trebali primiti, jer to ne možemo niti učiniti. Također ne želimo e, poslodavcima ili tržištima rada e, reći koliko će im stranih radnika trebati, jer niti to ne možemo. No ono što želimo, želimo da ukupni, sve ukupno gledano sustav bude privlačniji, fleksibilniji i mobilniji. Zaista e, pozdravljam e, podršku Europskog parlamenta, a osobito mog e, dobrog prijatelja Kloda što se tiče ovog dosjea i zaista se nadam da će se jedan ambiciozni kompromis osmisliti prije lipnja i zaista računam na bugarsko predsjedništvo da će nam omogućiti da postignemo napredak. No, legalno useljavanje ne obuhvaća samo visoko kvalificirane ljude. Upravo zato e, smo e, napravili e, jednu provjeru toga da li je zakonodavstvo koje se odnosi na useljavanje prikladno za svrhu i do kraja ove godine ćemo to dovršiti. I zaista mi je drago da su svi dionici pokazali veliki interes za taj proces u ovom momentu analiziramo povratne informacije koje smo dobili. Legalno useljavanje je također jedan od važnih, jedna od važnih komponenata naših odnosa sa trećim zemljama što se tiče upravljanja migracijama. Zato i radimo sa državama članicama na razradi konkretnih pilot projekata o migraciji radne snage sa određenim trećim zemljama. I konačno, jedno važno, često pocijenjeno pitanje o kojem trebamo danas govoriti, to je integracija. Socioekonomska integracija svih onih koji imaju pravo da e, ostanu u Europi je od ključne važnosti za budućnost i za koheziju našeg društva. Naša politika migracije i azila će biti uspješna samo ako bude uspješna i integracija migranata. Ali e, tu trebamo jedan e, sustav koji će uključiti cijelo društvo i upravo zato smo u cijelu stvar uključili i e, privatni sektor i naše socijalne i ekonomske partnere, kao što su primjerice dakle, poslodavci i imamo različite programe koji se time bave, između ostalog partnerstvo za migracije. E, kolege, dame i gospodo, e, sad nam se otvara ta šansa. Nismo više u istoj situaciji u kojoj smo bili prije dvije godine. E, cijela situacija je stabilnija i više pod kontrolom, ali moramo ostati budni. I sada je pravi čas da se okrenemo budućnosti i da osmislimo pametnu i ambicioznu E, migracijsku politiku koja će se moći nositi sa budućim izazovima. Snažno e, legalno useljavanje i integracija su e, ključni elementi cijele te slike. Još jednom hvala što ste mi dali priliku da s vama podijelim svoja razmišljanja i želim vam korisnu i plodonosnu raspravu i računam na vašu podršku u budućnosti. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. E, znam da morate otići na sastanak kolegija povjerenika, ali mi ćemo se sada pozabaviti i obavijesti vas o tome što će reći zastupnici kako nacionalnih, tako europskih parlamenta o ovim bitnim pitanjima. E, sada ću dati riječ gospodinu Bernardu iz Ministarstva unutarnjih poslova Bugarske koje ovdje predstavlja bugarsko e, predsjedništvo. E, moram reći e, da je ovo najveći broj dosjea koji smo zaprimili za vrijeme jednog predsjedništva koje smo ikad došli. 40% dosijeja su upravo iz ovog područja i u svakom slučaju ne želim vam izvršiti E, pritisak na tome. Hvala lijepa. E, zaista ću sa, e, saslušati vaše komentare. Uvažajem gospodin Cvetanov. Ne, ne. Hvala. Hvala predsjedniče, povjereniče Avnamopoulos, gospodine Cvetanov. Hvala vam što ste nam dali poziv da sudjelujemo u ovom interparlamentarnom sastanku koji odbor Libe održava s nacionalnim parlamentima. E, čast mi je i zadovoljstvo da zastupam predsjedništvo Europske vijeća e, koje sada obnaša Bugarska. Što se tiče e, pitanja migracijskih procesa, one su u središtu rasprava u e, Europskoj uniji, a sveobuhvatno upravljanje migracijama zahtjeva vrlo rezolutno djelovanje sa europske strane ilegalna imigracija, politike azila, povratka, suradnje s trećim zemljama i suradnje s međunarodnim organizacijama su sve dio toga. Bugarsko predsjedništvo namjerava sve to ojačati i raditi na svim tim pitanjima. E, smatramo da se migracijama treba upravljati na cjelovit način i zastupat ćemo taj pristup. E, želimo razmotriti interne i vanjske dimenzije politike migracije koja će biti odmjerena. Nastavit ćemo dakle raditi na tim pitanjima i malo pomalo ćemo težište prebaciti s potrebom upravljanja reguliranja migracijskih kriza na jedan dugoročni pristup kako bi neregularni takovi migracija postali predvidivi te da to postanu regulirani putovi migracija u Europsku uniju. Europska unija treba slati odgovarajuće poruke u svijet i e, mora nastavljati e, se zalagati za to da se promiču legalni putevi imigracija koji stoje u propisima. Bugarsko će predsjedništvo nastaviti sa zajedničkim naporima da se nađu dugoročne i e, održiva rješenja e, po pitanju migracije. Moramo zajednički naći odgovore za izazove s kojima se moraju nositi europske države. Izazove poput starenja e, stanovništva i nedostatka radne snage. to se može postići samo reguliranjem legalnih migracija države se e, moraju moći e, nositi s poboljšanjem znanja i vještina potrebne za tržište rada. E, potrebno je da sudakonodavci dođu do dogovora oko nekih spornih pitanja vezanih za direktivu o plavom kartonu. Pokušat ćemo naći načina da pojačamo privlačnost Europske unije. Moramo znati kako poboljšati konkurentnost Europske unije na svjetskim tržištima rada. A isto tako moramo se usmjeriti i prema građanima trećih zemalja. A moramo vidjeti i kako građani Europske unije žele ostati u Europskoj uniji. moramo e, pokušati privući one osobe koje imaju odgovarajuće znanje i vještine koje odgovaraju specifičnim potrebama država članica. Namjeravamo pridonijeti izradi zajedničkog sustava azila u Europi te načiniti e, zajedničke okvire za preseljenje u Europskoj uniji jer smatramo da Europska unija mora imati otvorena vrata za oni kojima je potrebna zaštita i to svako da se poštuje njihovo dostojanstvo i sva njihova prava. Zajedno s ovim zajedničkim okvirima moramo promicati i humanitarne programe za prihvaćanje osoba kojima je zaštita potrebna. Države članice trebaju to činiti na dobrovoljnoj osnovi u okviru nacionalnih programa preseljenja i naseljenja. Trebaju se poduzeti mjere u cijeloj Europskoj uniji protiv onih koji krše prava koja na tom planu daje Europska unija kao i e, mehanizme zaštite. Moramo se nositi sa svim izazovima vezanim za migracije. Nadam se da će ove godine naše mjere dati rezultate. E, mjere vezane za vize, zatim mjere privremenog suspendiranja viznog režima E, koji e, omogućuje da se iz nekih zemalja Europsku uniju ulazi bez viza za slučaj da to potrebe nalažu. Mi ćemo nastaviti i uskoro završiti rad na ovim pitanjima. Dakle, moramo nastaviti raditi i naći pravu mjeru između putovanja bez viza ili pak putovanja sa olakšanim viznim režimima. Stoga e, će nam biti drago što Europska komisija radi na prijedlogu o e, revidiranju viznih e, režima i mi smo spremni raditi na propisima vezanim za to. Pokušat ćemo početi sve što je vezano za migracije, upravljanje migracijama, pojačanu kontrolu nad e, europskim vanjskim granicama. Za vrijeme našeg predsjedništva e, bavit ćemo se paketima vezanim za vize i za migracije. Svjesni smo da igramo važnu ulogu u okviru paketa za migracije. Kako bismo e, podstakli kružne migracije putem politika gdje bi se radilo na obrazovanju u zemljama porijekla kao i bolju reintegraciju kada se osobe vraćaju iz Europske unije u te zemlje. Smatramo također da e, se moramo pozabaviti i pravim korijenima migracije, pravim razlozima za migracije u, u okviru Agende za održiv razvoj do 2030. godine. Sve to bit će dio e, cjelovitog pristupa pitanjima migracija. Bugarska će, predsjedajući Europskom unijom, se zalagati za pragmatičan i otvoren dijalog sa zemljama iz koje migranti dolaze i sa zemljama kojima, preko kojih e, su migranti u tranzitu. Radujemo se i partnerstvima sa trećim zemljama kako bismo stvarili njihov pun potencijal. Vjerujemo da suradnja s trećim zemljama na osnovu okvira partnerstva je nešto što će nam omogućiti da se bolje nosimo i bolje upravljamo migracijama. To bi trebalo biti na dobrobit gospodarstva Europske unije, a također bi trebalo i pridonijeti razvoju regija gdje je siromaštvo naročito jako i e, koje su zapravo izvori i glavni razlozi migracija. Mm, one zemlje koje su spremne produbiti suradnju s EU moraju bolje upravljati pitanjima migracija i biti spremni na povratak nezakonitih migranata. Postoje regije koje su strateški od važnosti za Europsku uniju po pitanju migracija. Pilot projekt o legalnim migracijama predstavlja novu migraciju kojom će se olakšati e, pristup Europskoj uniji putem legalnih migracija. I nadam se da će pridonijeti boljoj suradnji i pristupu u Europskoj uniji te da će smanjiti broj migranata. Bugarsko će predsjedništvo u tom smislu podržati sve inicijative koje će e, promicati legalne putove i imigracije u Europsku uniju kao alternativu za nelegalne migracije. Radit ćemo dakle na razvoju politika migracija, naročito na razvoju legalnih puteva i pridonosit ćemo boljem upravljanju migracijskim procesima. Učinit ćemo sve kako bi smrni svjestitelj za migrante Ujedinjenih naroda. Izvoli. During my term on the mandate, which I assumed last August, I will work to... Ja sam u kolovozu počeo obnašati ovu dužnost i e, počeo sam se baviti pitanjima migranata skupinom koja je vrlo e, ranjiva. Migracija se ne smije smatrati problemom, a još manje se problemom mogu smatrati migranti. Jer problem mogu samo biti e, ono kada države vode neispravne politike. Pitanje o tome kako se države bave pitanjem migracija. Od uvijek su migracije postojale i uvijek će postojati. U ljudskoj prirodi da traže bolji život za sebe i svoje obitelji. I mnogi se e, misle da mogu utjecati na to gdje, kada i kako ljudi migriraju. Ali e, glavni su uzrosi e, toga što ljudi idu na migracije, problemi koji imaju kod kuće, a uglavnom ih najviše privlači da odu tamo gdje imaju svoje obitelji i gdje mogu naći posao i skrasiti se i stvoriti budućnost za djecu. A često se migranti prikazuju kao žrtveno janje i kao oni koji kradu drugima posao. A često se migranti prikazuju kao žrtveno janje i kao oni koji kradu drugima posao. Vezani su primjerice za poljoprivredu ili ribarstvo. Migranti su često žrtve eksploatacije poslodavaca u zemlji gdje mogu stvoriti bolju budućnost za sebe i za svoje obitelji. E, migranti često obavljaju teške i e, e, opasne poslove u gospodarstvima sa sjevera Europe. praviti razliku između izbjeglica i imigranata. Ne, ono što treba načiniti jesu jednostavno dobri uvjeti rada za migrante kako bi oni mogli uživati sva ljudska prava. A e, faktore zapravo često stvaraju samo probleme. I možemo se pitati zašto ljudi odlaze iz svojih kuća i zašto ih e, neki žele zaposliti u zemljama u koje dolaze. Restrikcija za migracije je zapravo dio problema, a ne rješenja. E, dalje su zapravo samo faktori koji pojačavaju patnju tih ljudi, a istovremeno se uludo troše resursi. Analizirali smo politike migracija i više puta naglasili da postoje mnogi problemi koji nas brinu odnos Europske unije sa Turskom ili pak sa Libijom. To su sve, oni su e, migrantima da dođu legalnim putem stvara samo ogromnu patnju. A ta patnja je zapravo samo bolje prakse omogućit će državama da daju bolji odgovor na sve da se zalječe rane na ovom planu. Migranti, moramo znati, pridonose su e, osobe koje treba integrirati što će omogućiti da se ukloni negativna slika do onih koji ih ilegalno zapošljavaju. jer migranti će i dalje pristizati slično. A treba dakle imati učinkovite vizne režime. Države biti neregistrirani, ne žele biti u rukama krijumčara. Međutim, prisiljeni su tako postupiti. Njima bi bilo draže da plate razumnu svotu na e, granice, graničnim službenicima radije nego li da plaćaju velike svote novca krijumčarima. Dakle, oni bi puno radije došli legalnim putevima nego sami i sa svojim obiteljima bili eksploatirani kako bi se taj e, začarani krug prekinuo. E, mora e, se učiniti nešto kako bi se smanjio broj ilegalnih migranata koji dolaze na naša tržišta potrebe za nekvalificiranom radnom snagom. Kada redovnim kanalima ne mogu doći oni koji su potrebni na tržištu rada, onda e, se na taj način omogućuje da cvatu ilegalni kanali. Čilo da se smanje e, moć e, krijumčara, a to bi isto tako otvorilo mogućnosti kako za poslodavce, tako i za zaposlenike. Da izdavanje viza za, sa dozvolama za rad omogućiti državama da omoguće migrantima da se nastane. Programi e, naseljavanja i humanitarne vize kao i slični programi stvorit će dugoročne programe koji će omogućiti da velik e, broj migranata e, zatraži da budu dio programa naseljavanja, a ne da oni i njihove obitelji završe u rukama krijumčara. Kao što smo ranije objasnili, e, rad na crno jest nešto što privlači e, migrante koji su osim toga i eksploatirani na tom tržištu. Vrlo je teško značajno smanjiti takva crna tržišta rada jer e, je to vezano za trošak rada u nekim sektorima, e, primjerice građevinu, poljoprivredu, i tako dalje. Jer emigranti koji se boje da budu pritvoreni i deportirani se ne žele na svoje uvjete. Ali potrebno je stvariti mobilnost, a da se pritom ne naruši tržište rada. Stoga je vrlo važna inspekcija koja bi trebala nadzirati poslodavce treba imati praktične procedure kojima će se pomoći migrantima koji rade i socijalno su se integrirali da ostanu u toj zemlji. I treba se braniti njihova prava baš kao što se brane prava svih drugih radnika. Hvala vam gospodine Gonzales Morales. Prije nego što krenemo na zadnje predavača danas, gosta predavača, želio bih nešto, e, e, želio bih reći da je netko ostavio prsten u kupovnici. pa ako ste to vi, javite nam se i vratit ćemo vam. Ne šalim se, diskretno ćemo vam vratiti to. Evo, malo surrealna, eh, nadrealna eh, objava, ali evo. U svakom slučaju prepoznajem ovdje neke članove parlamenta koji imaju dosta iskustva s integracijom u njihovim državama, članicama i regijama. Sljedeći predavač apsolutno ima iskustva na ovom području to je gradonačelnica Fatma Šahin. Ne, oni od vas koji nisu posjetili Gaziantep u Turskoj, moram reći da je ta provincija 2016. nominirana za Nobelovu nagradu za mir zbog svoje uloge u pomaganju sirijskim izbjeglicama, između oslog i zato što su smjestili 50 tisuća izbjeglica u vrlo kratkom vremenskom razdoblju što je tada bio, odnosno što je zapravo ukupan broj e, preseljenih osoba u Europi u zadnje dvije godine, što je tada bio, odnosno što je zapravo ukupan broj e, preseljenih osoba u Europi u zadnje dvije godine. Dakle, u tom smislu drago nam je što je s nama gradonačelnica koja će nam u sljedećih deset minuta iznijeti iskustva s, ovim, s ovom situacijom. Poštovani predsjedniče, poštovani povjereniče, poštovani izvjestitelju, članovi komisije, dame i gospodo. Ovo će biti vrlo značajan dan u ovoj vrlo značajnoj raspravi. Govorit ćemo o gazijantepskom modelu u rješavanju ovakve situacije. Izniću svoju prezentaciju i svoje prijedloge o tome kako upravljati migracijama na najučinkovitiji način u najkraćem mogućem vremenu. Hvala na ovom prili, da ovoj prilici. Kratko ću predstaviti Gaziantep. E, naime, Gaziantep je član mreže unesco kreativnih gradova zbog svoje povijesne i gastronomske posjetine ja sam e, gradonačelnica tog grada. Počeši od 2011. mi smo naporno radili kako bismo osigurali da se ovakvi užasi ne ponove. Pokušali smo izići sa e, rješenjem za humanitarnu krizu. Turska je usvojila politiku potvorenih vrata Proveli smo sedam godina pokušavajući pomoći našim susjedima i prijateljama. Kao što je poštovani predsjednik rekao, Gaziantep je na svojim ramenima ponio veliki teret. Tako usporedite Gaziantep i broj izbjeglica koje smo udomili i usporedite te brojke sa ostatkom Europe, vidjet ćete koliko je naš teret bio velik. Pokušat ću objasniti koje migracijske politike smo donijeli kako bismo ublažili to opterećenje. Vidite ovdje gradove koji su primili najveće brojeve izbjeglica, odnosno migranata. Ovdje je ključno upravljanje proračunom. Zaključili smo sporazum sa Europskom unijom za Europsku uniju je vrlo značajno da se e, da ispuni svoje obećanja. Nadamo se da će Europska unija e, ove obećane kvote i ispuniti jer ako želimo na održiv način upravljati krizom moramo osigurati da svi ispune svoje odgovornosti uključujući financijske odgovornosti što je Gaziantep odradio od 2011. godine prije. Prethodno sam bila ministrica obiteljskih e, e, i ženskih pitanja. Radila sam već i na socijalnim i ljudskim pravima. U svom svojstvu ministrice izradila sam e, plan hitnog djelovanja kad nas je kriza pogodila. Naš moto je bila, bio suživot, raditi zajedno, studirati, učiti zajedno, živjeti zajedno u Turskoj općine nemaju škole u svojoj nadležnosti, no nakon izbjegličke krize općina u Gaziantepu je trebala i morala otvoriti škole za izbjeglice. Da nismo to učinili, vjerojatno bismo izgubili čitavu, e, čitav naraštaj. Možda bi ta djeca e, postala žrtvama terorističkih organizacijama kao što su PKK ili Daesh. Znači, općina je otvorila škole i financira ih zadnjih 5-6 e, godina. Također smo otvorili izbjeglički centar koji provodi istraživanja i pokušava razumjeti potrebe izbjeglica. Pokušavamo uskladiti potrebe izbjeglica s potrebama našeg društva. Opći cilj ovog centra jest osigurati da e, izbjeglice budu integrirane sa stanovnicima Gaziantepa. Također smo pozvali sirijske žene i djecu na javne tečeve koje organiziraju E, organizira e, općina jer da smo ih izolirali time bi položili sjeme terorizma, diskriminacije, nasilja i sl. Kada smo donijeli te politike na razini općine, naš pristup je uvijek bio temeljem na integraciji, kao što je predsjednik rekao ovdje, bitno je položiti temelje za buduću radnu snagu. Mi te ljude moramo osnažiti i ekonomski i iz humanitarne e, perspektive prava e, djece, žena i e, osoba s invaliditetom su za nas bila vrlo važna, a oni su i važna osnovna načela Ujedinjenih naroda, kao što znate. Djeca su djeca, svugdje, bez obzira na to gdje su rođena. Ako vidimo da je dijete rođeno na Bliskom istoku i, i, i, ili u Aziji, isto je, ima iste potrebe, ako uvidimo da ima iste potrebe kao djeca rođena u Europi, onda ćemo prebroditi krizu i zato smo otvorili i škole, vrtiće za tu djecu jer smo znali da oni to trebaju. Zamislite da pola stanovništva Brisela e, sada bude u Gaziantepu u statusu izbjeglica. Znači više, potrebno je više hrane, više e, podrške u smislu zdravstva, socijalne skrbi, smještaja, svega. E, smještaj je jako veliki problem e, zato što su najamnine porasle e, i problemi su osim toga vezani iz obrazovanja. Imali smo 107 tisuća djece u dobi manje od 18 godina, a samo tisuće je pohađalo školu. No nakon četiri godine vrlo e, opsežnih e, nastojanja. Povećali smo tu stopu školovanja na, sa 3000 na 67 tisuća. Znači sada e, su je 90% njih u školama da su oni u vlastitoj zemlji u Siriji, tamo bi e, stopa djece koja pohađala školu bila 80%. Mislim da je to važno za tu djecu. Oni će biti dio turskog društva u budućnosti. Nezaposlenost je veliki problem. E, pokrenuli smo takozvani sustav otvorenih kvota taj sustav ima za cilj integraciju e, sirskih izbjeglica u turskom sustavu zapošljavanja, a da se pritom ne našteti turskim poslodavcima. Još jedan e, problem koji smo trebali rješavati je voda. Za gradonačelnika je to e, jedan od najvećih prioriteta. Sada imamo projekt vodoopskrbe sa 120 km cijevovoda, vodovoda e, i kada bude dovršeno imat ćemo 120 km e, vodovoda. Evo, to je sve skupa dio modela koji je razvio Gaziantep kako bi se taj model e, realizirao, morali smo ponovno izgraditi naš grad. Naime, najemnine su porasle i kako bismo osigurali E, život našim novopridošlim građanima, morali smo ponovno izgraditi taj grad. Migracije su samo rezultat. Vidjeli smo u Erbabu i Inđerablosu da ako osigurate sigurnost ljudima, da se oni odmah vraćaju u svoje e, domove populacija Džerablosa povećala se sa 3000 na 50.000 stanovnika u vrlo kratkom vremenu. Ako želite upravljati krizama u Europi, morate stvoriti sigurne zone u njihovoj domovini. Europa, Amerika, Zapad ne trebaju gledati na to kao na ekonomski ili financijski teret trebaju se usredotočiti na humanitarnu dimenziju i na stvaranje sigurnih zona u Siriji kako bi osigurala da se ti ljudi vrate u vlastite zemlje i upravo na tome se temelji naš model. Mislim da Turska osigurava izvrstan model i za Europsku uniju. Turska je ispunila svoje odgovornosti u odnosu na sporazum između Turske i Europske unije iz Ožujka, mi e, kontroliramo e, svoje granice, no želimo i da Europa to čini na najbolji mogući način. A zakoniti putovi e, prema migracijama, kao što ime kaže, oni su zakoniti, znači trebali biste osnažiti te putove, no Europska unija ne bi trebala diskriminirati ne treba uzimati samo one useljenike koji će biti od koristi Europskoj unije kao najmlađi, najtalentiraniji. Tu su i djeca, tu su stariji ljudi, tu su i netalentirani, ali i oni trebaju dom, jer ako ćemo diskriminirati te ljude, opet će porasti terorizam i svi ćemo izgubiti. Ako želimo taj problem riješiti jednom zauvijek, trebaju nam održiva rješenja i trebamo e, vidjeti političku volju na strani Europske unije kako bismo pronašli globalno rješenje za ove probleme želim s vama podijeliti ovaj naš model, model iz Gaziantepa, iskrenuti pozornost na prava mladih, starih, žena, djece, osoba s invaliditetom i tako dalje. Mislim da je ovo dobar model i hvala što ste me saslušali. Zahvaljujem gospođo gradonačelnice Šahir. Znam da biste mogli još mnogo, 10 minuta iznijeti iskustva s ovim s ovom situacijom. Poštovani predsjedniče, poštovani povjereniče, poštovani izvjestitelju, članovi komisije, dame i gospodo, Ovo će biti vrlo značajan dan u ovoj vrlo značajnoj raspravi. Govorit ćemo o gazijantepskom modelu u rješavanju ovakve situacije. Izniću svoju prezentaciju i svoje prijedloge o tome kako upravljati migracijama na najučinkovitiji način u najkraćem mogućem vremenu. Hvala na ovom ovoj prilici. Kratko ću predstaviti Gaziantep. E, naime, Gaziantep je član mreže unesco kreativnih gradova zbog svoje povijesne i gastronomske posjetine Ja sam e, gradonačelnica tog grada počeši od 2011. mi smo naporno radili kako bismo osigurali da se ovakvi užasi ne ponove. Pokušali smo izići sa e, rješenjem za humanitarnu krizu. Turska je usvojila politiku otvorenih vrata. Provili smo sedam godina pokušavajući pomoći našim susjedima i prijateljama. Kao što je poštovani predsjednik rekao, Gaziantep je na svojim ramenima ponio veliki teret. Ako usporedite Gaziantep i broj izbjeglica koje smo udomili i usporedite te brojke sa ostatkom Europe, vidjet ćete koliko je naš teret bio velik. Pokušat ću objasniti koje migracijske politike smo donijeli kako bismo ublažili to opterećenje. Vidite ovdje gradove koji su primili najveće brojeve izbjeglica, odnosno migranata. Ovdje je ključno upravljanje proračunom. Zaključili smo sporazum sa Europskom unijom za Europsku uniju je vrlo značajno da se e, da ispuni svoje obećanja. Nadamo se da će Europska unija e, ove obećane kvote i ispuniti jer ako želimo na održiv način upravljati krizom moramo osigurati da svi ispune svoje odgovornosti uključujući financijske odgovornosti što je Gaziantep odradio od 2011. godine prije, prethodno sam bila ministrica obiteljskih e, e, i ženskih pitanja, radila sam već i na socijalnim i ljudskim pravima. U svom svojstvu ministrice izradila sam e, plan hitnog djelovanja kad nas je kriza pogodila. Naš moto je bila, bio suživot, raditi zajedno, studirati, učiti zajedno, živjeti zajedno u Turskoj općine nemaju škole u svojoj nadležnosti, no nakon izbjegličke krize općina u Gaziantepu je trebala i morala otvoriti škole za izbjeglice. Da nismo to učinili, vjerojatno bismo izgubili čitavu, e, čitav naraštaj. Možda bi ta djeca e, postala žrtvama terorističkih organizacijama kao što su PKK ili Daesh. Znači, općina je otvorila škole i financira ih zadnjih 5-6 e, godina. Također smo otvorili izbjeglički centar koji provodi istraživanja i pokušava razumjeti potrebe izbjeglica. Pokušavamo uskladiti potrebe izbjeglica s potrebama našeg društva. Opći cilj ovog centra jest osigurati da e, izbjeglice budu integrirane sa stanovnicima Gaziantepa. Također smo pozvali sirijske žene i djecu na javne tečeve koje organiziraju e, organizira općina jer da smo ih izolirali time bi položili sjeme terorizma diskriminacije, nasilja i sl. Kada smo donijeli te politike na razini općine, naš pristup je uvijek bio temeljem na integraciji. Kao što je predsjednik rekao ovdje, bitno je položiti temelje za buduću radnu snagu. Mi te ljude moramo osnažiti i ekonomski i iz humanitarne perspektive prava e, djece, žena i e, osoba s invaliditetom su za nas bila vrlo važna, a oni su i važna osnovna načela Ujedinjenih naroda, kao što znate. Djeca su djeca svugdje, bez obzira na to gdje su rođena. Ako vidimo da je dijete rođeno na Bliskom istoku i, i, u, ili u Aziji, isto je, ima iste potrebe, ako uvidimo da ima iste potrebe kao djeca rođena u Europi, onda ćemo prebroditi krizu i zato smo otvorili škole, vrtiće za tu djecu jer smo znali da oni to trebaju. Zamislite da pola stanovništva Brisela e, sada bude u Gaziantepu u statusu izbjeglica. Znači više, potrebno je više hrane, više e, podrške u smislu zdravstva, socijalne skrbi, smještaja, svega. E, smještaj je jako velik problem zato što su najamnine porasle, i problemi su osim toga vezani iz obrazovanja. E, e, imali smo 107 tisuća djece e, u dobi manje od 18 godina, a samo tisuće je pohađalo školu. No nakon četiri godine vrlo opsežnih nastojanja povećali smo tu stopu školovanja na, sa 3000 na 67 tisuća. Znači sada e, su je 90% njih u školama da su oni e, u e, vlastitoj zemlji u Siriji, tamo bi e, stopa djece koja pohađala školu bila 80%. Mislim da je to važno za tu djecu. Oni će biti dio turskog društva u budućnosti. Nezaposlenost je veliki problem. E, pokrenuli smo takozvani sustav otvorenih kvota taj sustav ima za cilj integraciju e, sirijskih izbjeglica u turskom sustavu zapošljavanja, a da se pritom ne našteti turskim poslodavcima. Još jedan e, problem koji smo trebali rješavati je voda. Za gradonačelnika je to e, jedan od najvećih prioriteta. Sada imamo projekt vodoopskrbe sa 120 km cjevovoda, vodovoda e, i kada bude dovršeno imat ćemo 120 km e, vodovoda. Evo, to je sve skupa dio modela koji je razvio tep kako bi se taj model e, realizirao, morali smo ponovno izgraditi naš grad. Naime, najemnine su porasle i kako bismo osigurali život našim novopridošlim građanima, morali smo ponovno izgraditi taj grad. Migracije su samo rezultat. Vidjeli smo u Erbabu i Inđerablosu da ako osigurate sigurnost ljudima, da se oni odmah e, vraćaju u svoje e, domove populacija Džerablosa povećala se sa 3000 na 50.000 stanovnika u vrlo kratkom vremenu. Ako želite upravljati krizama u Europi, morate stvoriti sigurne zone u njihovoj domovini. Europa, Amerika, Zapad ne trebaju gledati na to kao na ekonomski ili financijski teret trebaju se usredotočiti na humanitarnu dimenziju i na stvaranje sigurnih zona u Siriji kako bi osigurala da se ti ljudi vrate u vlastite zemlje i upravo na tome se temelji naš model. Mislim da Turska osigurava izvrstan model i za Europsku uniju. Turska je ispunila svoje odgovornosti u odnosu na sporazum između Turske i Europske unije iz, Ožujska, iz Ožujka. Mi e, kontroliramo e, svoje granice, no želimo i da Europa to čini na najbolji mogući način. A zakoniti putovi e, prema migracijama, kao što ime kaže, oni su zakoniti, znači trebali biste osnažiti te putove, no Europska unija ne bi trebala diskriminirati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 ne treba uzimati samo one useljenike koji će biti od koristi Europskoj uniji kao najmlađi, najtalentiraniji. Tu su i djeca, tu su stariji ljudi, tu su i netalentirani, ali i oni trebaju dom, jer ako ćemo diskriminirati te ljude, opet će porasti terorizam i svi ćemo izgubiti. Ako želimo taj problem riješiti jednom zauvijek, trebaju nam održiva rješenja i trebamo e, vidjeti političku volju na strani Europske unije kako bismo pronašli globalno rješenje za ove probleme. Želim s vama podijeliti ovaj naš model, model iz Gaziantepa pa i skrenuti pozornost na prava mladih, starih, žena, djece, osoba s invaliditetom i tako dalje. Mislim da je ovo dobar model i hvala što ste me saslušali. Zahvaljujem gospođo gradonačelnice Šahin. Znam da biste mogli još mnogo govoriti o ovom iskustvu, no zahvaljujem, a evo želimo čuti i iskustva nacionalnih zastupnika e, iz nacionalnih parlamenta, e, a vama svakako zahvaljujem na prezentaciji, cijenimo vaš e, trud. Hvala vam kolege na Prvi Prva kolegica, gospođa Danaj iz e, kluba Pučana iz Mađarske. Molim vas da ne govorite dulje od dvije minute. Poštovani odboru, drage kolege, u ime mađarske vlade ću reći sljedeće. Mi smo stalno zato da uzmeti u obzir da Mađarska ima drugačije odgovore na ove izazove. Mi imamo svoje predosti. I e, izbjeglice. Što se tiče izbjeglica, imamo pravne obveze, a sa migrantima je drugčija situacija. Zahvaljujem e, izvjestitelju UN. Naravno, ja sam bila u Gaziantepu kad se o tome radi i evo, samo iskoristit ću ovu priliku da zaista e, se zahvalim e, gospođi Gradona. Solidarnost, e, preseljenja, premještanja i moram reći da je Mađarska bila na prvoj liniji preuzete obveze u okviru tih sporazuma o readmisiji i tako dalje i o tome se govori i u Libe izbjeglica, ali kao što znamo ne postoji libijska obalna straža, postoje te e, i neregularne snage i mi zapravo na neki način podržavamo poslovanje e, krijumčara trebamo se usredotočiti na to da zaista otvorimo te sigurne i legalne načine odlagati posao na tome. I evo da se obratim kolegama iz nacionalnih parlamenta, posebno onih koji imaju taj sustav e, tih e, zlatnih viza ili e, programa za ulagača. Ako se vi ne stidite da vaše vlade Um, interesi u smislu smanjenja broja stanovnika u Europi, a istovremeno s druge strane daju zeleno svjetlo i zlatne vize onima um, migrantima koje žele privući, koji naprosto većina njih um, želi i za prikrit migrantima koje žele privući, koji naprosto većina njih želi i za prikrititi e, šengenski sustav za to. Sada gospodin Martin Toledano iz Španjolske, koji je u odboru za vanjske poslove Španjolske. Dobar dan. E, hvala. E, morat ću od loših ekonomskih okolnosti ili nasilja ili zato što se boje za svoje živote. To je tragedija i postoji problem e, zbog njihovog e, puta na sjevernu hemisferu zemlje i postoji problem kada stignu ovdje zato što naša društva vrlo često nisu e, bilo pravno ili socijalno spremni da se nose sa takvim velikim priljevom ljudi koji žele e, nasto poboljšati svoj život i upakoni koji će e, obvezati na veću solidarnost među državama članicama Europske unije. Moramo se suočiti sa tim problemom i naći rješenje koje će biti zasnovano na solidarnosti i koje će ići na korist e, izbjeglica i migranata. Mislimo da je veoma važno raditi, ulagati u bolje sustave integracije tih ljudi u naša društva i e, tu e, se nadam da će e, napori Europske unije uroditi pozitivnim ishodom koji će nam omogućiti da imamo regularniji naši trenutni problemi su posljedica ilegalne e, migracije tog priljeva iz 2015. koji je bio ogroman, koji je pokazao da Europska unija i države članice nisu spremne da se nose s tim e, problemom. Neću sada govoriti o tome kako su, e, kako je njemačka kancelarka reagirala na to ili što je učinio predsjednik Europske komisije koji nije uvijek reagirao baš najbolje, no i zaista drago mi je da nakon dvije godine u Europskoj uniji smo se svi e, složili oko toga da trebamo eliminirati pritok e, ilegalnih migranata u Europsku uniju i da se trebamo pripremiti za priljev legalnih migranata što se mora formalno riješiti. I što se tiče e, državljanstva, moram reći da je to e, nešto što potpada pod suverenost e, država članica. Mi nemamo državljanstvo Europske unije i države članice imaju svoju socijalnu i ekonomsku politiku i one mogu dodjeljivati državljanstvo i važno je da se Europska unija ne upliče u taj proces i da tu e, poštuje prava država članica da im donose e, same odluke na tom području. Također države članice su sposobne e, odlučiti u kojoj mjeri i na koji način i u kojim strukturnim okvirima mogu prihvatiti migrante. Svi ovi socijalni, ljudi koji se bave socijalnim inženjeringom u Europskoj uniji, u komisiji i drugim institucijama, nemojte nametati državama članicama ili državljanima e, država članica Europske unije da prihvaćaju e, građane tih država. Također moramo uzimati u obzir mišljenja naših e, građana, naših državljana, jer oni su ti čija mišljenja moramo uvažavati u definiranju tih politika. Gospođa Spinelli. Zahvaljujem također gradonačelnici Gaziantepa na opisu politike integriranja. Međutim, upravo želim postaviti pitanje gradonačelnici Gaziantepa o temi na e, pribjegava radu djece i maloljetnika. Radi se o e, sivoj e, legalnoj. Htjela bih pojašnjenja o tome. Hvala. Hvala sa Grčke. Nakon 2000... O, pardon, tri godine nakon e, ove situacije izgleda da e, govorimo i dalje o tome, ali nemamo nemamo pravo rješenje. Očito postoje proturječje tu e, jer stanovništvo postaje sve starije i pokušavamo osigurati pristup e, migrantima, migranata financijskim sredstvima, no s druge strane postoji ta tendencija da se štitimo E, tendencija da stavimo težište na sigurnost e, i zatvaramo se prema onim zemljama koje imaju jako velik broj izbjeglica. Mislim da je gospodin Moraes doista ispravno opisao probleme, a to kažem kao stalni stanovnik Lespusa i kao aktivni član pokreta koji postoji na tom otoku, a koji je usmjeren na pomoć migrantima e, i oni su već desetljećima praktički na našem otoku. Mi moramo prihvatiti migrante, moramo ih podržati, to su e, izbjeglice i imigranti koji već desetljećima dolaze na Lesbos, mi ih podržavamo i mislim da je to ispravan način. Doista sam prestrašen i užasnut kada vidim da neki kolege uopće ne žele razmišljati o toj opciji. Te osobe moraju biti integrirane, škola, liječnička skrb, sve to im je potrebno. I na kraju želim reći još sljedeće. Imamo izuzetno velik broj ljudi na Lesbosu. Što će se dogoditi sa svim tim ljudima koji dolaze kod nas? Neko nas je pitao kako ćemo uspjeti u to. Mislim da moramo stvoriti jednu veliku mirnu zemlju u kojoj treba značajno proširiti e, odnosno uredba e, uredba insistira na tome, no manice za postupak azila na vrlo jednostavan način mogle izigrati. E, mi imamo plan e, pravo na status izbjeglice ili tražitelja azila tražitelji azila. Što se tiče pristupa tržištu rada, mi imamo dugo iskustvo, imamo otprilike 500 50.000 tisuća stranaca koji rade u našoj zemlji kao radnici ili znanstveni radnici, studenti i mnogi države članice da odluči tko, e, koga će pozvati da se uključi na tržište rada. Što se pak tiče e, preseljenja, imamo 60 milijuna ljudi koji to traže i milijuni E, drugih e, se kreće. Važno je pomoći ljudima tamo gdje se oni sada nalaze. O tome možemo govoriti samo kad se radi o najranjivijim e, grupama ljudi, kao što su djeca u izbjegličkim logorima koji tamo ne mogu dobiti odgovarajuću liječničku skrb. Ono što se dogodilo 2015. E, nisu bili izbjeglice nego ilegalni migranti, a to su najjači ljudi sa najviše novca, a najranjiviji kao što su djeca e, i žene, oni su ostali tamo gdje jesu e, tamo gdje, su, gdje im je bilo teško. Znači rješenje nije razvojna pomoć i ulaganja. Trebamo razgovarati o tome da se otvori trgovina sa tim ljudima i naša gospodarska politika možda e, uzrokuje siromaštvo u tim e, zemljama zato što su naša tržišta zatvorena u veliko pitanje gdje se zapravo radi o e, pojedinačnoj procjeni, a ne masovnoj migraciji. Hvala. Hvala. Sada gospodin Jan Skopek iz Češke, isto iz nacionalnog parlamenta Češke. Hvala što ste mi dali riječ. Ja bih također htio naglasiti da trebamo povući razliku između ilegalne migracije i privlačenja kvalificiranih radnika u države članice. Radi se o dvije različite teme i velika bi bila greška da se to pomiješa. Jer ako to učinimo nećemo naći učinkovito rješenje. Češka se želi fokusirati na uzroke migracija, ne samo na posljedice istih. Tako da posljedica e, vraćanja, odnosno politika vraćanja bi trebala biti učinkovitije, trebali bismo se učinkovitije boriti protiv krijumčara ljudima. Što se tiče ovog zajedničkog sustava azila, on se mora zasnivati na konsenzusu, jer ako nametnemo pravila, to će samo e, produbiti krizu i jedna rezolucija koju je donio naš parlament, dakle u Češkoj nedavno, odbija ovaj mehanizam korekcije premještanja i mislimo da bi države članice trebale biti zadužene za te odluke i ako dođe do ikakve promjene u politici azila Europske unije, mi bismo to podržali i ipak bismo htjeli da se to donese e, jednoglasno i također bismo htjeli da sustav azila e, ne bude zloupotrebljen. Kada sam slušao ove uvodne, uvodna izlaganja, ja sam shvatio da će se ilegalna migracija administrativnim potezom pretvoriti u legalnu migraciju, a to nije pravi način da se s time nosimo i mislim da rješenje problema starenja stanovništva migracijom iz drugih kultura nije pravi način da se to riješi. Mislim da problem nije e, tako ozbiljan kao što se govori kada pogledam e, kolika je stopa nezaposlenosti među mladima u starim državama članicama, mislim da problem nije tako ozbiljan kao što se to govori. Um, Hvala, ovime zaključujemo pitanja zastupnika. Naravno zahvaljujem predstavnicima nacionalnih parlamenta. Pitanje legalnih putova migracija vrlo je osjetljivo pitanje. E, što se tiče pak integracija, osobno ne mislim da je moguće da europske institucije, dakle parlament i komisija e, donose odluke po pitanju integracija. To je e, zaista područje gdje je jako potrebno da države i regije budu jako u to uključene. Što se pak tiče legalnih putova migracija, eh, mnogi od vas su spomenuli plavu kartu i eh, to je područje gdje se puno, puno toga eh, radi i pokušava se naći različita rješenja. Dakle, jako, jako osjetljiva pitanja. Hvala svima koji su se javili za riječ na komentarima i pitanjima, naročito onima iz e, nacionalnih parlamenta. Hvala i nekolicini zastupnika iz Europskog parlamenta. Hvala i našim govornicima Felipe Gonzalesu Moralesu, e, gostu u ime bugarskog predsjedništva. Pred vama će biti teških i važnih šest mjeseci i e, želim vam puno uspjeha u radu. E, Bugarska se znam jako jako puno pripremala za ovo predsjedništvo. Hvala vam na svemu što ste učinili do sada i na svemu što preostaje još u e, sljedećih šest mjeseci. Hvala također i gradonačelnici koja je pokazala kako se dobro može raditi na pitanju integracije. Vi ste izvrstan primjer toga. Hvala, dakle, svima. Teško je i nemoguće imati e, raspravu koja će e, zadirati vrlo duboko i e, istrpiti sva ova pitanja. Međutim, jako je važno o tome raspravljati. To je vrlo važan dio našeg rada. Prvozimo sada na drugi dio sastanka i nadam se da će svi moći ostati ovdje. Nažalost, gospođa Interveld, koja je trebala predsjedati ovim, e, ovom sesijom, Oprostite, nisam primijetio, e, vi ste htjeli odgovoriti na jedno pitanje. Da, da, ako želite, samo kratko odgovorite na pitanje. Da, Jedan od e, zastupnika mi je postavio pitanje o radu djece u e, tekstilnoj industriji. U, na nekim mjestima postoje jako važne tenzije i tamo ima djece, a za nas je vrlo važno da pridonesemo razvoju te djece. Jako smo puno novca izdvojili za djecu. Sirijske izbjeglice E, pokušavamo e, da ta djeca ostanu u, i školuju se do 18 godina. I uspjeli smo ih e, to ostvariti. Na 80% djece koje se školuju sve do 18. godine djece izbjeglica. A e, u e, Turskoj, ako imamo dovoljno financiranja, onda možemo otvoriti nove razrede u školama. Ne smijemo se samo žaliti i biti dio problema. Budimo dio rješenja. Naš je moto nećemo tolerirati e, djecu kao radnu snagu i želimo da sva djeca budu u, u podvrgnuta školovanju, dakle idu u škole. Hvala lijepa. Ako želite postaviti još neka pitanja, samo izvolite i e, sigurna sam da ćete moći kontaktirati i naše govornike mailom i nakon sastanka. E, kao što sam počela govoriti, kolegica Intefeld je trebala predjedati e, ovim drugim dijelom sastanka. Ona inače je izvjestiteljica također za ova pitanja i e, dakle u posljednji čas je otkazala dolazak, morat ću ja predsjedati umjesto nje. A uz mene će biti gospođa Kinga Gal koja je potpredsjednica odbora e, LIBE. Puno joj želim zahvaliti na svoj potpori koju mi pruža u radu. E, za početak ćemo dakle zamoliti da se zamijene panelisti i hvala svima na strpljenju. Kada svi zauzmu mjesta, započet ću s uvodnim izlaganjem i jednostavno kako bi eh, e, se stvari nastavila. So, colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin again. Molim, zauzmite mjesta. E, znam da neki od vas e, trebaju malu stanku. A inače, e, izvan dvorane možete u... imate aparat za kao. Ali molim, u svakom slučaju zauzmite mjesta što... to make a start, so if you have other colleagues who are outside, I don't know if you can indicate to them to come in, uh, but we're going to make a start. E, dragi kolege, molim vas, e, zauzmite mjesta, jer sada ćemo početi. U jednom času ću zamoliti da predsjedanje e, preuzme gospođa Gal, koja je potpredsjednica odbora Libe. Nažalost, gospođa Interveld e, je iz obiteljskih razloga e, morala otkazati dolazak na ovaj sastanak, pa dakle ja preuzimam sada e, njezin posao. Sad ćemo govoriti o pravnim putovima međunarodne zaštite. Vidjeli smo kako mnoge ljudima treba međunarodna zaštita jer oni e, stavljaju život na kocku e, kada prelaze e, preko sredozemlja središnjim sredozemljem primjerice Lavdi preko različitih ograda se penju kako bi došli u EU. uniju. toliko da eto se prisjetimo slika o tome čemu se konkretno radi. Znamo e, dakle kako je zati o tome kako naći rješenja za ova teška pitanja. Nismo naivni, znamo da nećemo naći rezultat za ta pitanja, ali vrlo je važno da zastupnici nacionalnih parlamenta i zastupnici Europskog parlamenta kontaktiraju i i ovaj odbor po osob bavi se pitanjima e, premještanja i naseljavanja. E, mnoge toga postalo je prilično kontroverzno i teško, a ono što je također bitno jest i pokazati solidarnost. Mnogo od zastupnika iz nacionalnih parlamenta i iz Europskog parlamenta. Na početku današnjeg sastanka rekao sam da se nikada prije nije radilo na tim pitanjima kao do sada u Europskom parlamentu, te sam također naglasio da će za vrijeme bugarskog predsjedanja i e, vode se e, preinake mnogih propisa. Osim toga, manjka politička volja da e, se bavimo tom krizom i dobro je reguliramo a ne moram e, podsjećati ti i e, stručnjaci koji će nam dati svoje mišljenje. E, najprije ću dati riječ Peteru o Saliventu, Salivenu, referentu za preseljenja u Ujedinjenim narodima. Hvala vam lijepa, Peter. On, dakle, bi trebala dati obećati otprilike 50 tisuća ljudi za ovu i sljedeću godinu. Za sada ih je načinio 40 tisuća takvih um, izjava da će prihvatiti ljude, što je pozitivno, ali treba napraviti i više. Oko 100... A, uh oko 26.000 tisuća je zaista preseljeno, što su rekordni brojevi. 2016. godine usvojena deklaracija o izbjeglicama i migrantima, što je bila prekretnica o tome kako 190 njima migracija u budućnosti. E, nažalost, euforija koja se podigla oko toga trajala je kratko, 2000 ljudi godišnje. Dakle, SAD gdje se promijenila vlada. Tražimo od Europske unije da obe državama članicama rekli e, gdje smatramo da su prioriteti za 2018. godinu, dakle središnji Mediteran, e, Veskoj uniji. UNHCR poziva da se otvori još 40 tisuća mjesta za naseljavanje, e, tako dalje, dakle 15 zemalja e, iz koje ljudi dolaze. U Libiji situacija je zaista jako, a to osim toga e, tu se ne uključujemo 162 osobe koje su u prosincu prošle godine i ove godine i nadamo se da će države učiniti sve kako bi se taj cilj ostvario. E, dakle, UNHCR traži 40 ponuda su već postojale i ranije, ali mi tražimo e, i nova mjesta da bi ljudi otišli iz Libije. Njurškom e, dekla s tim zemljama na osnovi suradnje i podjele odgovornosti. Naseljavanje je tu vitalan kog i srednjeg isluka, potrebe su ogromne. E, ne mogu vam e, e, sada izniti sve statističke podatke, bude nešto gdje će se udovoljiti potrebama svih izbjeglica bez obzira odakle dolaze. Dakle, namjeravate prihvatiti onih iz drugih zemalja. i e, klimatske izbjeglice. U svakom slučaju na naš rad, rad o paketu o izbjeglicama je nešto na što Europska unija pozitivno e, zatim programi za studente i tako dalje. Dakle, treba djelovati inovativno i odgovoriti na velike potrebe na tom plane. Se jako smanjio broj mjesta za preseljenje. Molimo države da podupru i dalje UNHCR kako bi se tu. Hvala Peter, sada se moramo dogovoriti kako ćemo dalje. Naime, imamo kratku video poruku naše sljedeće govornice, gospođe Morena i Lak. Laks, koja će govoriti o e, primjeni e, zakona o zivu u EU. Imamo i tri stručna mišljenja nacionalnih parlamentaraca u ovom režimu međunarodne zaštite u njihovim državama članicama. Marijeta Karamonali e, iz Francuske nacionalne skupštine, Nikolas Paraskevopoulos iz Grčkog parlamenta i Simon Busutil, koordinator u odboru LIBE. Slično dobrodošli. Drago nam je što možemo čuti sva ova motrišta i e, Prvo ćemo dakle čuti ovu video poruku gospođe Morena Vlak sa sveučilišta Queen Mary u Londonu. Gospođa Kinga će preuzeti predsjedanje kao zamjena za Sophie Intervelt koja nije mogla doći zbog obiteljskih problema. Hvala što, ste mi, e, što mi pomažete. Dakle, sada imamo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 koji postoje u njihovim državama članicama. Eto ukratko. Jako mi je drago da nam odbor LIBE daje mogućnost da govorimo o određenim aspektima e, e, politike migracija koji su zapravo pali u drugi plan zbog hitnih e, kriznih situacija. Rješavati po hitnom postupku probleme, ali treba i dugoročno početi e, upravljati migracijskim krizama. Se sada događa u Libiji pokazuje na to da je e, prestalo biti relevantno razlike, praviti razlike između onih e, koji su e, migranti i oni koji su izbjeglice imaju prava na azil. Teško nam je shvatiti također da e, pitanja vezana za migracije zapravo trebaju surađivati i da bi sve to trebalo podvrći zajednič Frontex. Ali e, jako se teško organiziraju ko zajedničke politike azila i zajedničke politike viza. E, moramo Dakle, razmišljati i o ljudima koji će pridonijeti stvar samo sve veća. Insistiram ovdje i na naše iskustvo i podsjećam vas da možemo vrlo iznijansirano shvaćati e, na veliki priljev migranata 2016. i 2017. godine. To je omogućilo da se uoči koji ljudi, koje mehanizme treba uspostaviti. Dva, prvenstveno s jedne strane kako bi se smanjio onih koji kreću na te putovanja koje su preseljenja 2015. E, godine potvrđene na vijeću e, svega 80 koja bi e, trebalo predložiti e, svega 34 tisuće mjesta je do sada ponuđeno. Važno je dakle da se radi na premještenju međunarodna zaštita. A važno je osvrnuti se i na paket o azilu na kojem se Europska unija omogućila je da se ipak daju neki odgovori iako oni nisu bili savršeni. Radne države s obzirom na starenje vlastitog stanovništva imat će potrebe za migrantima i Evropa, Mislim da je to jako važno i mislim da je važno da države članice omoguće i e, prihvaćanje ekonomskih i e, važno je također da svi građani imaju i političke e, ovlasti i omogućiti da migracija iz susjednih zemalja Europsku uniju bude bolje regulirana i lakša. Na ovom uvodu ja ću sada dati kratki uvod prvo. Čuli smo što, e, što je rekla prethodnjeva. Svi kažemo moramo pokazati solidarnost, dok druge zemlje naravno kažu da imaju određene nacionalne potrebe. Svi se slažemo e, koji e, naravno e, u nekim državama manje, u nekima više, ali trebamo gledati to racija Europske unije Turske i ukupno gledano moslenicima koji imaju dozvolu boravka moraju imati jednaku jednake radne uvjete kao i lokalno stanovništvo. Što se tiče e, ovdje ne možemo imati neku vrstu upravnog pritvora za takve ljudi njihovih jezičnih sposobnosti, no sada su se od 2016. neke stvari promijenile nakon te zajedničke deklaracije između toga, a posebno se odnosi na države koje nisu ispunile svoj e, dio, svoju kvotu mjesto u tom programu. Naime, imamo i 50 e, tisuća izbjeglica iz afričkih država. Osim toga, potrebne su i razumne informacije za tražitelja azila. Ako sve to objedinimo, ova reforma i što je jedna od važnijih potreba izbjeglica što takoličničke skrbi postoji ili puna e, liječnička skrb za priznate izbjeglice ili ograničeno liječenje. Napravljeni su značajni koraci na području obrazovanja i školovanja. Postoji mogućnost da djeca i izbjeglica pohađaju acija i preraspodjele u druge europske zemlje. Naravno, to je vrlo aktualna tema. Nažalost, postoje države članice koje i dalje imaju određene rezerve oko toga kako postići taj cilj. No, de facto, trebaju nam e, kompromisi između nacionalnih e, potreba i e,